So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's... Dame i gospodo, dragi kolege, nastavljamo sastanak i sada dolazimo do 13. točke našeg dnevnog reda i zadnje točke za današnji dan, a to je predstavljanje studija o protekcionizmu i međunarodnoj diplomaciji. To je zajednički sastanak s odborom za međunarodnu trgovinu. Pa u tom smislu želimo izraziti dobrodošlicu kolegama iz INTE i posebno njihovom predsjedniku Bernu Langeu. Studija je izrađena na zahtjev e, AFETA i INTE u srpnju prošle godine. I mislim da vam ne moram sad puno naglašavati koliko su važni događanja u tom području zadnjih mjeseci. I mi znamo da smo željeli jasno u toj studiji uključiti sve upravo te najnovije razvoje. A sada E, bih želio izraziti dobro i našem stručnjaku, gospođe Kamali Davar, koja se specijalizirala za međunarodno i europsko trgovinsko pravo, za pitanje javne nabave, tržišnog natjecanja, kao i zaštite potrošača i politike prema potrošačima. Ona ima doktorat znanosti u međunarodnom trgovinskom pravu i to sa Magna Cum Laude ga je dobila sa instituta u Ženevi, kao što je završila pravo na sveučilištu u Amsterdamu. I isto tako ima i druge titule i završila je čitav niz drugih uglednih škola, među kojima je studirala na Londonskom School of Economicsu kao po nepoznatim ekonomskom fakultetu valjda u Europi. Evo, izvolite, imate otprilike 15 minuta za ovo uvodno izlaganje. Hvala lijepo. Dakle, ovu studiju prezentirati ovdje sam pokušala na jedan koliko toliko sustavan način ovdje rečlaniti da vidimo. Jer mi znamo šta se događa danas. E, mi imamo jako puno izazova koji se nameću ovom poredku koji je uspostavljen nakon drugog svjetskog rata i koji direktno pogađaju našu sigurnost. Osim toga znamo da ima jako puno dolazi do neke kolektivne amnezije. Zaboravlja se zašto je uopće Europska unija nastala. Pa zaboravlja se zašto uopće postoje međunarodni mehanizmi, svjetska trgovinska organizacija, međunarodni poredak i međunarodno pravo. I vidite, trgovinske politike su velikim dijelom bile uvijek u službi vanjskih trgovina do sada, a sad se počinje stvar obrtati. Evo, da vam dam jedan pregled ovog našeg e, izvješća. Imali smo jedno poglavlje o Doha pregovorima i o reformi svjetske trgovinske organizacije i zatim mi smo govorili o, ponašanju SAD-a, zatim o Velikoj Britaniji i Brexitu, zatim kako mislimo da treba obuzdati globalizaciju, kako Evropska unija sa 27 članova ima viziju o tome, Potom smo govorili o usponu Kine i njezine obran liberalizma i liberalnih politika trgovinskih posebno. I na kraju smo došli do naših zaključaka geopolitičke posljedice. Dakle, kad govorimo o multilateralizmu, onda znamo da je Svjetska trgovinska organizacija nedvojbeno najjača multilateralna organizacija na svijetu. Ali, nažalost, što se dogodilo, recimo, ovim Doha pregovorima iz Doha rundeme u razvoju zemalja o razvoju je zapravo vrlo poražavajuće zato što e, smatraju recimo države koje to trebaju sufinancirati da treba više ustupaka na poljoprivrednom e, području od tih država u e, razvoju. Znamo da su pregovori u Dohi počeli još 2001. Kad je to počelo, mislim, znamo da je nakon 9.11. u 11.9. u Americi bila sve jača prijetnja terorizma, počela se mijenjati svjetska slika i onda se još krenulo sa relativnim optimizmom u te pregovore. Međutim, institucionalni mehanizmi nisu bili dovoljni. I znali smo da se ne može napredovati na sektorskoj razini sa onim što imamo. Prema tome, mi smo morali ići na to da na temelju konsenzusa donosimo odluke. Ali onda znate da se onda ništa nije praktički od 2001. dogodilo, jer nije nikad bilo tog konsenzusa. I ljudi danas de facto pitaju šta svjetska trgovinska organizacija uopće radi. Ali i e, sad ovaj pravni, pravni da kažemo ruka toga je mm, zapravo onemogućena. Oni su vrlo bitni bili jer oni su bili ti koji su koji su odlučivali o tome kako će izgledati carine, kako uopće izgleda međunarodna trgovina da bude koliko toliko regulirana i pravedna. I sada vidimo da SAD koji je tu sad u zadnje vrijeme stavlja veto na bilo šta što se treba odlučiti ili bilo koga kog treba nominirati u neko tijelo kad mi istekne mandat ovog. I, e, dakle, paralizira rad zapravo Svjetske trgovinske organizacije njihovog cijele pravnog odjela i koji treba razrješavati napokon međunarodne trgovinske sukobe i sporove. Tako da ne znam kakav će sada još e, voditi e, trgovinske ratove izvan svjetske trgovinske i kako će općenito rješavati svoje konflikte ako ih budu imali. Ali SAD jednostavno povukao svoju potporu za svjetsku trgovinsku, što je dovelo do toga da se i druge članice počnu, počinju osvrtati sa drugim forumima ili kako nešto riješiti kao recimo u okviru G20 ili u, G7, u okviru G7 ili bilateralnim sporazumima. Prema, to znači da onda sada nastavlja nakon e, poteza SAD-a, ostali potkapati ove jake međunarodne organizacije i poredak kakav smo izgradili nakon drugog svjetskog rata. Prema tome, kada dolazimo do uloge SAD-a, mi znamo da je u proteklih 50 godina SAD bio zapravo vođa, ali nakon drugog svjetskog rata smo, znamo, imali hladni rat. I znamo da je SAD-u bilo potrebno dobiti saveznike protiv SSR-a bivšeg. A nakon 1990. više nisu trebali mislim, saveznici jer se bivši Sovjetski savez raspao. I onda je SAD ostao onaj hegemon, onaj koji je predvodio i neprijeporno glavna vojna sila. I sad se međutim pokazalo su dovoljno jake da mogu jednostavno se povući sve kompletne međunarodne arhitekture svih organizacija i da im se ništa ne dogodi. I da praktički sami idu. A sad imamo ono kako bi se to e, zapravo događalo. Mi imamo ovu e, prekid jedan zbog predostrožnosti u napredi. to je upravo SAD učinio. I sad šta se događa? Sad se svi odmiču od tih organizacija. A danas zapravo većina zemalja ni ne zna što su točno ambicije SAD-a, osim onog njihovog gesla Amerika prva. Ali mi ne znamo kud oni vode s tim. I zato što je SAD povukao se iz, e, kompletno iz tih međunarodnih organizacija, prvenstveno svjetske trgovinske, sad se događaju vrlo čudni bilateralni pregovori kojima se pokušava nadomjestiti taj vakum koji nastaje. Recimo, to se, a taj vakum se najviše odražava upravo na području Pacifika i u Pacifičkom prostoru jugoistočnoj Aziji. Kina među vremenu postala veliki igrač na međunarodnoj sceni i to jasno ostale igrače u tom prostoru zabrinjava, među kojima prvenstveno Japan. Prema tome, ovo što se sada događa i samo dovodi do jedne opće destabilizacije u svijetu, a možda je upravo to ono što su SAD htjele posveći sa svojim povlačenjem. Dakle, imamo sad jedan novi oblik gospodarskog nacionalizma i mm, mislim da je već jako puno ljudi u svijetu to osjeća. Jer mm, populizam je primjerice u napredovao. Najbolje smo to vidjeli na primjeru Velike Britanije i odluka o Brexitu. Jer ljudi su skloni optuživati i Evropsku uniju i globalizaciju za sve one neuspjehe koje doživljaju za poskupljenje, za čitav niz problema koje apsolutno nemaju veze sa Evropskom unijom, nego su proizvod nacionalnih eh, politika. Međutim, eh, to populisti koriste. I sada odluka o Brexitu je bila pravi šok za mnoge i ne samo one koji su glasali protiv, nego čak i za one koji su glasali za kad se počela stvar odmatati. I recimo velike i najvažnije teme su jasno suverenitet i migracija koja stvara opcije i ne opcije. Ne opcije su ako želimo iz svojih odnosa s Europskom unijom isključiti opće pitanje eh, migracija radne snage onda koji su nam modeli otvoreni, možda Eftin model sa pristupom e, isključenjem iz Schengena ili koji model. Ali šta Velika Britanija želi? Želi carinsku uniju, međutim vidjelo se da se recimo carinska unija između Europske unije i Turske nije baš uspješno realizirala. Onda vidimo da su novi problemi kao što je e-trgovina koja, s koju nije tako jednostavno regulirati. I sad naravno šta postaje važnim i o čemu se sve više govori, to je opcija Svjetske trgovinske organizacije. Ali mislim da Velika Britanija tu ne može ni u kom slučaju sama e, izmisliti iz, kole, kotačniti toplu vodu ponovno. A osim toga ima podijeljenu političku scenu, njihovi političari nisu ujedinjeni. Prema tome, ako ostavimo onu crvenu liniju kod migracije i suvereniteta, ne znam ni šta će Evropski sud e, pravde odlučiti o tome. Dakle, mi u Britaniji imamo stvarno jedan problem što nam nedostaje vizija za budućnost i ne znamo kud to sve vodi i kamo mi uopće želimo kojim putem krenu, dokle doći. To je nažalost ta tužna situacija koja vlada trenutno u Britaniji. A sad vizija Evropske unije. Evropska unija ima problem jer vanjski gledano Evropskoj uniji treba globalizacija trebaju ovi svi trgovinski sporazumi, jer se većina stvari događa izvan Europske unije. Oni moraju recimo izgraditi međunarodne mostove da bi plasirali svoju robu što imaju svoje usluge i da bi mogli funkcionirati. Međutim, kao u Britaniji i SAD-u i u mnogim zemljama se to može onda ko bumerak njima vratiti i obito glavu. Prema tome, to imamo različitu dinamiku. Naravno, gubitak Britanije je naravno i ekonomski gubitak za Europsku uniju, ali isto tako to dovodi do jedno kompletne promjene u raspodjeli snaga i o tome ko ima prevlast, kao i recimo ova nova uloga SAD-a da se izolira i ide u protekcionističku izolaciju. I to dovodi do recimo jedne kompletnog prebacivanja e, zapravo i pomjeranja odnosa snaga. Ali kako god bilo, Evropska unija se isto s tim mora još pomiriti, ali činjenica je da gubi recimo doprinose koje je Britanija plaćala i tu gubi isto tako jako puno. Dakle, Evropska unija pokušava iskoristiti, obuzdati, iskoristiti, usmjeriti globalizaciju i vidjeti kako bi globalizacija mogla pomoći ljudima i recimo pratiti ih na taj način za dobiti ponovno njihovu potporu za različite bilateralne i druge trgovinske ugovore. Ali ljudi se boje jer da se boje globalizacije smatraju da im dosadašnji trgovinski ugovor nisu baš previše koristili. No, Evropska unija ima i druge mehanizme da pokuša kompenzirati ove kratkoročne gubitke na tržištu rada koji su nastali zbog različitih trgovinskih sporazuma ali strahove još uvijek nije uspjela raspršiti među stanovništvom. Vidite, i Velika Britanija recimo nikad nije iz onog fonda koji je treba nadomisliti gubitke zbog globalizacije koristila. ta, te resursi zapravo nisu nikad ni u cijelosti iskorišteni, a Britanija ih uopće nije koristila. recimo, vidimo da bi se sada trebali ispregovarati vrlo jaki, sveobuhvatni trgovinski ugovori kao što je to bila CETA ili TTIP koji je propao i tako dalje. Sljedeća je Kina. Kina je u proteklih nekoliko desetljeća zapravo silno znapredovala i preuzela jednu od vodećih uloga u svijetu. Međutim, istodobno znamo da Kina istodobno još uvijek e, provodi svoj socijalizam sa specifičnim kineskim e, izgledom i da još uvijek zapravo sjedi između planskog i slobodnog gospodarstva, tržišnog gospodarstva. A ima i probleme unutarnje velike to nejednako siromaštvo i etnički konflikti. Šta sad Kina pokušava učiniti? Ima svoju politiku jedan pojas, jedna cesta, gdje pokušava zapravo oživiti, izgraditi svoje vanjske odnose ponovno i sa prvim susjedima i s regijom i šire. Međutim, mi znamo recimo da kao e, zemljama gdje e, kineske investicije stižu kao u Maleziji, tu ima jako puno problema i zbog recimo klimatskih promjena i zbog okoliša koji i zbog ljudskih prava koji su svi stradavaju i zbog tih silnih investicija Kine jer je ta i želja da se ekspandiraju kroz tu politiku jedan pojas, jedna cesta i obnove puta svile. Dakle, unatoč, svim problemima i koje imaju, oni ne odustaju od takve politike koja je relativno agresivna i mislimo da će se to na kraju isto vratiti kao bumerang i na Kinu, tako da će njihova političko vodstvo morati pomijeniti ponešto. Zatim, geopolitičke posljedice. Vidite, ovaj vakum koji je nastao kad se SAD povukao svoju izolaciju, želi Kina iskoristiti. Isto tako oni žele ući i u onom formatu 16 i sa, ući u evropske države. Oni nude drugu vrstu investicija. Oni zapravo daju ponude sa relativno upitnim e, poticajima od kineske vlade i pitanje dakle šta on se kineska vlada čini da bi prodala i počela osvajati tržišta i uspjela investirati. Prema tome, za Europsku uniju to može postati pravim problemom i mora se time pozabaviti. Vidite, to su same napetosti u svim tim dijelovima svijeta koje imamo. Tri godine nakon završetka hladnog rata, kad se već govorilo o kraju povijesti o slobodi i pobjedi liberalne demokracije, da je, kad se govorilo da je to pravi model koji će nadvladati i nadjačati sve druge modele i nadživjeti, vidimo da to baš i nije tako, jer vlada ne zna kako se nositi sa unutarnjim i vanjskim pritiscima. Mislim da Možemo sad završiti s ovom kratkom uvodnom prezentacijom, dalje u detaljima ćemo kasnije u raspravi. Mi zaboravljamo de facto zašto smo trgovali, mi zaboravljamo zašto smo, kako to izgleda kad imamo trgovinske ratove i kad neko uvede protekcionističke mjere. I mislim da je ovo zapravo posljedica neuspjeha vlada da stanovništvu prenese poruku i objasni zašto je taj međunarodni poredak i međunarodne instrumenti trebao postojati i da se, se zaboravile sve one lekcije koje su bile naučene. Jer vidite, glasan, sve je glasniji, e, sve su ekonomski nacionalisti danas ili ako hoćete nacionalističko gospodarski pokreti koji ne služe baš narodu. Uh, Hvala. Zaista odličan opis situacije, ali naravno sada je na nama da e, kažemo nešto o posljedicama te sve situacije. Hvala na ovom lijepom pregledu. Gospodin Panceri se prvi javio za riječ. Izvolite. Dva pitanja vezano za ovo što su nam rekli. Moje pitanje je ovo s čime se sada suočavamo. Dakle, ta potreba da se ispuni taj vakuum, čujete li me? Taj vakuum do kojeg je došlo. morate staviti na kanal 2 za engleski. Dok ste govorili o Kini malo čas, e, rekli su nešto što zapravo znači da trebamo ispuniti onaj vakum koji, koji su za sobom ostavile Sjedinjene američke države na svjetskom tržištu. Zapravo je to neka pozivnica Europi da ponovno e, preuzme jednu istaknutu ulogu u svjetskoj trgovini. No moje pitanje je ovo. Trebamo li to učiniti tehnički, fizički? Ne postoji li također potreba da e, cijeli taj proces e, međunarodne trgovine, međunarodnih trgovinskih odnosa, da se tu ucijepi određena doza kvalitete. Povlačenje tih velikih igrača e, za sobom donosi posljedice koje je teško predvidjeti, možda tu postoje neki rizici. Dakle, da, da to bude niske kvalitete, taj novi zamah u svjetskoj trgovini. Nedavno smo također razgovarali na ovom odboru s našim novim veleposlanikom u Kini i zapravo tu postoji problem sa ulaganjima, sa e, politikom ulaganja i trgovine. E, vezano je primjerice za prisutnost Kine u Africi. Jer tu postoji e, taj proces oduzimanja zemljišta probleme koji se stvaraju na tržištu rada i oni dovode do migracijskih tokova. Kako vi sagledavate taj sukob? Bismo li mogli možda taj problem koji, s kojim se suočava Europa e, riješiti zajedno sa Kinom? Imate dvije minute za govor, e, inače nemamo dovoljno vremena za sve. Gospodin Rubik Hvala vam na ovoj studiji i za nas kao parlamentarce je jako važno sad da čujem od vas što, kako vidite uopće ulogu i parlamentarne konferencije. Jer mi smo pre nekoliko godina osnovali takvu parlamentarnu konferenciju Dakle, to je Europski parlament zajedno sa Međunarodnom parlamentarnom organizacijom u Ženevi. Ženevi. Sad smo u Buenos Airesu održali jednu zajedničku konferenciju na kojoj je bilo oko 300 do 400 zastupnika iz čitavog svijeta koji su se okupili tu. I sad me zanima da li vi mislite da bi jedan daljnji razvoj u smislu u smislu pomaganja i razvoja demokracije da bi to dovelo i do poboljšanja čitavog stanja. A drugo, što mislite da li kako bi Evropska unija mogla bolje poduprijeti svjetsku trgovinsku organizaciju, da li kako, mislim kadrovski, financijski, kako? I zatim, što mislite kako izgleda situacija u Europi sa radnim mjestima i sa budućim razvojem ako se krene na jači protekcionizam? Hvala sada Edmund Scholz. Hvala. I ja bih se zahvalio na ovoj studiji koja je apsolutno zanimljiva i daje jako puno poticaja za razmišljanje. Međutim, moje pitanje, niste li previše e, zapravo zanemarili sam gospodarske procese koji će onda kroz političke aktere se dalje, da kažemo, provoditi, dakle usmjeravati. Jer mi mislimo da mi govorimo cijelo vrijeme o ovim globalnim uvjetima u kojima se razvijaju stanovite ovisnosti zemalja o tome. I, ali pitanje je što se bilo u samoj proizvodnji u tom svemu. I nije li onaj protekcionizam kojeg Trump provodi, nije to samo pokušaj da politički ovlada situacijom i da se po načelu onog jačeg nametne, što se već u prošlosti često događalo. A onda su zapravo teške posljedice upravo po sam mm, proizvođače, što on naravno svojim okvirima želi malo amortizirati, ali je pitanje ko to vodi i pitanje da li će to proći. I mislimo da bi se pitamo se zapravo onda što bi onda trebala diplomacija u tu raditi. I to je jedna pametna gospodarska diplomacija. Što bi ona trebala tu činiti? Kako onda to sve skupa ublažiti i ublažiti negativne posljedice po e, općenito proizvodnju i gospodarstvo globalno. Mislim da bi mi smo željeli da se svi sjedne i vrlo transparentno i iskreno razgovaraju jedni s drugim. Jer mislim da to je jedini način. Hvala vam na studiji, posebno na ovom dijelu koji se odnosi na e, Kinu. Dakle, razgovarali smo tu malo čas sa budućim veleposlanikom u Kini i spomenuli ste ove 16 plus 1 i sad vam želim postaviti pitanje vezano za internetsku, odnosno računalnu sigurnost, jer to je nešto što je veoma e, važno za poslovanje. E, Kina nije bila na toj konferenciji gdje se o tome govorilo, ali ona je veoma važan tu igrač. Što to znači za afričke zemlje, što to znači za nas, e, institucije koje se bave internom sigurnošću su razmatrale situaciju u Njemačkoj i po njima je veoma visok rizik eh, da će Kina nastojati doći do nekih tajnih podataka. Zanima me ima li to nekakvu važnu ulogu. I što se tiče eh, Kine, kako utječe na našu industriju, Primjerice u istočnoj Njemačkoj je propala proizvodnja solarnih uređaja. Dakle, oni utječu na tržište obnovljivom energijom i pitanje je da li smo mi nezavisni što se tiče održivosti i održive energije jer vidimo da je Kina sve utjecajnija tu. Igrali to također ulogu u Africi i kako možemo mi e, svoj udio tu uzeti tog tržišta kako bismo imali važni veću ulogu tu. Hvala. Evo, samo hoću reći da ovdje niste obuhvatili mnogo stvari. Niste spomenuli utjecaj protekcionizma Europske unije na poljoprivredu, poljoprivredni sektor u zemljama u razvoju. Niste spomenuli niti ulogu dolara, američkog dolara kao rezervne valute čime e, Amerika zapravo kontrolira cijeli svjetski bankarski sustav. Rekli ste da je SAD glasao protiv e, TTIP-a, ali parlament Europske unije je učinio isto to. Upravo je to bila i poanta. Kolege su se dosta time dugo bavile. Spomenuli ste da u Europskoj uniji imamo nizak rast i da je to problem a zapravo ima problem nizak rast, visoku regulativu, e, nisku produktivnost, posebno izvan e, Njemačke i visoku, visoko oporezivanje. Niste spomenuli ogroman suficit koji Njemačka ima u trgovini. Što se Kine tiče, oni imaju 375 milijardi, odnosno trilijuna bilijardi dolara imaju taj suficit e, u robi, a to ne spominjete, da li je to održivo ili to nije e, održivo. To je zanimljivo pitanje, to bismo trebali razmotriti. Također vidimo da Kina krade intelektualno vlasništvo drugih. Oni zapravo koriste e, sustav. Što se pak tiče ovoga što ste spomenuli o Brexitu, interesantno je da navodite da u Italiji da Italija e, ima visoku e, imigraciju, baš kao i e, Velika Britanija, a da ipak postoji veliki entuzijazam za Europsku uniju tamo. Ovo je zaista loša domaća zadaća i žao mi je što sam ja to morao platiti. Hvala vam lijepa. Meni se jako svidjelo ovo izvješće. Mislim da nam je dalo jedan globalni uvid u najvažnija temeljna pitanja koja, se, koja zapravo utječu na najnoviji međunarodni poredak i na geopolitički okvir. Očito da ne možete ulaziti u dubinu u, vezano za svi, sva pitanja, ali mislim da je e, izlaganje bilo dobro. E, htjela bih izraziti jedno mišljenje. Ono što mi je nedostajalo jest vaše mišljenje, vaša dijagnoza trenutačnog stanja. Odnosno, što vi mislite, koja bi bila najbolja strategija Europske unije ne li zaista povela u ponovnom uspostavljanju e, novog međunarodnog poretka, odnosno E, kako bi nastavila uspostavljati taj novi međunarodni e, poredak, e, budući da Kina i SAD to ne rade. Dakle, koja bi bila najbolja strategija za EU? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Iz ovog vašeg izlaganja da se zaključiti da smatrate da nema drugih alternativa osim da SAD napusti E, međunarodnu trgovinsku organizaciju. E, mislite li da e, će SAD nastaviti biti prepotentni i zapravo koristiti, odnosno iskorištavati tu svoju snagu? Ili možda mislite da postoje neke alternative koje se mogu iskoristiti na međunarodnoj razini? Dakle, kako to riješiti? Činjenica je da je SAD važna karika, ključna karika. Međutim, opet moje osobno mišljenje da e, je najveći problem u Trumpove administraciji upravo sam Trump. I na kraju, kako na integraciju i suradnju u EU e, utječe projekt 16 plus 1 Kine? Zar nije to jedna namjera da se Evropsku uniju podijeli? Gospodin Sunires? Da, slažem se s mojim susjedom koji sjedi iza mene, jer ja, sam isto to zapravo htio reći. Ovo izvješće e, zapravo zvuči kao e, neka, žalba tom nefer svijetu koji ne želi trgovati sa Europskom unijom. A SAD radi sve što hoće, diktira uvjete, i zato je teško zaista pronaći neko razumijevanje za to u Europskoj uniji. unija osim toga ideološko tijelo koje ideologizira sve i traži od partnera da se prilagode e, apsurdnim pravilima, primjerice ravnopravnost spolova, to znači privilegiranje žena, privilegiranje osoba sa seksualnim problemima kao što su homoseksualci, dakle načela koja ne bi, smjela, ne bi smjela imati nikakvu ulogu u trgovini. Možete je prodavati, možete je kupovati, možete zarađivati, a mi e, ljudima dijelimo lekcije kako trebaju organizirati svoje života. Europska komisija imate apsurdne preporuke o slobodnoj trgovini, ali ona ovisi o ideologiji i zapravo svoje ideologije žele počiniti cijelu Europsku uniju i mislim da je to zaista najbolji primjer te bolesne politike gdje zapravo imate e, te uvjete koje su slični onima koje je nametala SSSR i oni traže stotine milijuna eura za pomoć e, te zemlje i onda e, njihovi, njihove strukture na vladi, na vlasti to povlače. Da, neki znanstvenici su spomenuli da Kina ima neke ideološke postavke u svojoj, u svojoj trgovinskoj politici, no sada dajem riječ gospodinu Šusteru. Hvala lijepa. Ali vidite, mislim da ne smijete svoju predođbu svijeta previše simplificirati kad vodite politiku, ipak i unatoč svemu. Inače moram vam reći da smatram vašu studiju stvarno fascinantnom. Nisam još cijela, stigao cijelu proučiti, ali ovako iz prvi dojam. Međutim, ipak imam i zamjerke. Mislim da ovo sve što ste pričali o protekcionizmu je malo prekratko. Vi ste e, SAD nazvali ovdje hegemonskom silom. E, mislim da je to nije točno, jer to je sila koja zapravo zalazi jer naravno bez dvojbe je cijelo poslijeratno postrojenje i uređenje svijeta je napravljeno pod vođstvom SAD-a. Ali svaka hegemonija se bazira na tome da se većina podanika, sljedbenika, kako hoćeš, složi sa onim što hegemonijalna sila nametne. A to je naravno poslije rata bilo tako, međutim danas više nije. Prema tome, ko SAD se sada mora koristiti prinudnim sredstvima, a da bi nekog na nešto još navela. Za razliku od toga SAD, a e, Kina još za sada nije hegemonijalna sila, ali se ne koristi ni takvim sredstvima. Na svom e, zadnjem partijskom kongresu je Kina objavila će da 2019. još nije, ali da tada postati prvom gospodarskom silom na svijetu i ona je govorila naravno o svojoj politici, svojim inicijativama. Ona ne mora koristiti nužno prinudna sredstva. Recimo svi oni koji žele sudjelovati u njezinom jednom putu svile, to čine više zbog drugih motivacija i zbog i na temelju konsenzusa, a ne prinudnim sredstvima primorani. Prema tome, ono što Evropsku uniju trenutno čini dosta bespomoćno mi je da mi trenutno pokušavamo jedan za drugim trgovinski sporazum sklopiti jer tu očekujemo svoj veliki spas. A mislim da to nije to. Nama treba jedan puno širi pristup geopolitičke prirode. Jer geopolitika će napokon sama odlučiti i ona će pokazati da mi ne moramo više biti u sjeni SAD-a koje zalaze, kao što smo to bile svih onih godina nakon drugog svjetskog rata. evo, jedno pitanje s moje strane vezano za ovo što se desilo nakon sastanka gospodina Junkera i Trumpa. Je li to u skladu sa posljednjim pasusom vaše studije gdje stoji da trebamo veću međunarodnu suradnju da bi se e, osnažilo, osnažio položaj Europske unije. Koji je vaš stav vezano za taj mali dogovor koji su učinila ta dva velika e, čovjeka. Evo, odgovorite na pitanje o sedam minuta. Moje prvo pitanje vezano za Kinu i taj vakuum e, moći kako bi Evropska unija mogla e, zasnovati svoju održivu budućnost na kvalitetnom rastu, a ne rastu koji ide na uštrb drugih stvari. Europska unija naravno ima svoj vlastiti program vezan za održivost, ali to je nešto što žele građani. Oni žele zaštitu okoliša radničkih prava u trgovinskim sporazumima. Dakle, e, mislim da zaista e, političari slušaju i civilno društvo i ove ljude koji su se borili protiv TTIP-a, ali dakle, e, ako hoćete ulagati u Kinu, onda trebamo svakako pogledati, e, napraviti to ono što se zove FDA. Ja nemam e, nekakvo rješenje koje može sve e, to odjednom riješiti, nego radi se o malim ciglicama koje stvaraju to to veliko rješenje. Računalna sigurnost, državne potpore, špionaža, mm, industrijska. Dakle, to su sve problemi, a imamo te korisne prijedloge koji dolaze. A da li će se to moći skoordinirati na način da će ljudi moći vidjeti ove vizije Europske unije i tako želimo ići dalje? Kao što sam rekla, Europska unija ima internu i eksternu dinamiku koje su nekad u sukobu, ali Europska unija ima tu jednu viziju Europe i ona je proizvod, e, ona se stvorila nakon kraja drugog svjetskog rata. Ja vjerujem integraciju i mislim da je država jača kada se integrira i može, takva država može bolje reagirati na probleme svojih građana kada se taj suverenitet na neki način skupi na jednom mjestu, kada svi jedan dio toga ustupe. E, recimo kod klimatskih promjena je to veoma važno. I mi moramo e, donositi, imati snažan proces donošenja odluka kod kuće i onda možemo to proširiti na Europsku uniju. Što se tiče ove parlamentarne konferencije, je li to koristan mehanizam? Mislim da Europska unija mora se držati istog kursa, držati se onoga što vjeruje, jer ako počne sada mijenjati stvari, onda će to naravno doprinijeti nestabilnosti. I naravno tu ne postoji nekakav projekt e, nacrt toga kako treba postupati. Kao što smo vidjeli kod Brexitra e, nije postojao plan, nego mi sad samo moramo rješavati reperkusije. Vidimo kako to utječe negativno i na poslovanje i na potrošnju. Dakle, e, je li ovo izvješće preabstraktno? Ja sam e, pravnica, bavim se trgovinskim pravom. Problem e, prvog nacrtovog studija je da e, nije bilo dovoljno elementa vanjske politike. I naravno sada ste vi svi ukazali na te probleme u ovoj studiji kineska valuta, zatim različiti drugi elementi koje Kina ima u svojoj trgovini. Nisam to mogla ubaciti u studiju jer bih onda morala izbaciti neke druge stvari. Što se tiče strategije Europske unije, svaka država je političko tijelo. Jedan od velikih problema danas je da definiranje politika se ne zasniva na e, kvalitetnim ekonomskim znanstvenim dokazima i svi zapravo gledaju te nekakve političke deklaracije i građani vide da postoji razlika između jednog i drugog. I zaista je lijepo eh, iznositi krasne izjave o suverenitetu i kontroli granica, ali to ne funkcionira uvijek onako kako bi oni koji su to definirali htjeli. Jedna stvar koju sam zaboravila prije, dakle kruga iz Dohe, kad je, kad je završen krug iz Urugvaja, to znači e, svi su rekli nešto ću dati, nešto ću izgubiti, primjerice e, poljoprivreda i usluge. I Trump je izgleda zaboravio da ono što sada pokušava on razbiti je dio tog te jedne velike cijeline, jednog tog velikog e, dostignuća i ta e, dinamika zapravo pokazuje da se stvari tu gube i on zapravo nema sliku toga kako je tekla ta urugojska, runda pregovora i e, ljudi naprosto to zaboravljaju. Pregovori e, se ne odnose samo na jedan sektor nego na cijeli niz sektora. Što se tiče ovog 16 plus 1, Afrika, Kina i računalna sigurnost, mislim da se stvari mijenjaju što se tiče ulaganja Kine u inozemstvu. Vidimo da se tu izgrađuju kapaciteti u Africi, u Afganistanu. Mi ne želimo uh, ulaganja Kina u Afganistanu i Africi, ali stvari se mijenjaju. Radi se o neodrživim ulaganjima i svi znaju da uh, Kina ima puno e, dugoročniji e, pogled na stvari, 100 godina, 150 godina, a mi u našim zapadnim demokracijama stvari gledamo u izbornim ciklusima, 6 godina, 4 godine. I to ljudi smetnu često suma. Dakle, i ti standardi koji postoje, neki kritičari će reći Europska unija nameće svoje ideološke standarde. Ne radi se o istim standardima koji štite države od neodrživih ulaganja, uništenja okoliša, kršenja ljudskih prava. To su standardi koje trebamo imati. To mi očekujemo kod kuće i ne želimo da drugi idu ispod toga. Kinezi i Amerikanci, nije važno. I mislim da u Africi definitivno se stvari počinje mijenjati, stvari se počinju mijenjati što se tiče tih ulaganja iz Kine. Je li sad to prekasno, to je drugo pitanje. Ono što Europska unija zapravo sigurnost u svijetu, arhitekturi koja je postala u svijetu zahvaljujući svjetskoj trgovinskoj organizaciji je to da više nemamo e, tu moć koja se zasniva na e, čistoj snazi, nego ipak je tu bila neka transparentnost i diplomacija i mislimo da zapravo je to bolje za sve. Dakle, bez SAD-a svakako imamo rupu svim tim sporazumima, ovim nadregionalnim, sveobuhvatnim partnerstvima, TPP. Bez SAD-a volumen trgovine je umanjen, ali činjenica je da postoji cijeli niz razloga zašto je taj transparentan sustav zasnovan na pravilima gdje imamo sustav rješavanja sporova bolji za sve, da je bolji puno od ovih e, političkih e, kaprica. I mislim da ne znamo što će Trump učiniti. On ima svoje prijatelje, svoje neprijatelje, svoje miljenike i ne znamo koji je zapravo njegov plan igre, osim to da on voli podrivati establishment i stabilne postojeće strukture i misle da je to u interesu SAD-a, no vrijeme će pokazati je li tomu tako ili ne. Ali dokazi ukazuju da dugoročno to neće biti uspješno. A Europska unija mora trgovati po svojim uvjetima mi ne bismo imali te probleme e, u krugu iz Dohe da su svi imali isti program kod isti plan, ali Europska unija mora e, gledati što njeni građani žele. To može biti rodna ravnopravnost ili prava LGBT i osoba, ali mi moramo te stvari staviti e, na stol ako je to ono što naši građani žele ali mi zaista želimo imati barem tu viziju e, održivog e, razvoja. Ne želim reći da je Europska unija e, savršena. Moja zemlja je uvijek bila malo nevoljki član Evropske unije. Mislim da postoji problem sa poljoprivredom, svi misle to, ali zapravo se radi o problemu sa lobijima, lobijima država članica. Ne možete naprosto to kriviti za to samo jednu, jednog aktera i zapravo dolaze do tog razočarenja u globalizaciju društvu i Evropska unija mora na neki način reagirati. To znači na koji način da se e, preraspodijele dobice od trgovine tako da ne dođe do porasta nejednakosti, ali pitanje je što građani žele. Oni žele da u e, trgovinskim sporazumima postoje poglavlja o zaštiti okoliša i e, zaštite radničkih prava. Znači sad jesmo u jednom periodu tranzicije, nemamo velika rješenja, osim što nam povijest pokazuje da protekcionizam i carine dugoročno ne funkcioniraju. Znamo da je važno e, to dijeljenje suvereniteta, kad imamo globalne probleme, migracija jest globalni problem i kada države dijele taj suverenitet, da se na neki način to ipak može e, bolje riješiti. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj studiji u pripremi sastanka. Poznata je ona pjesma The Times They Are Changing. Dakle, vremena se mijenjaju. A mislim da u dvije zadnje strofe otprilike poruka e, jest da se ustanemo i da ne budemo letargični. Zbog toga vam evo svima zahvaljujem, zahvaljujem na sudjelovanju u sastanku i želim vam ugodnu večer.